zastupa povjerenik Neven Mimica kojem dajem riječ za situaciju u Burundiju. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani članovi, pozdravljam priliku za ovu hitnu raspravu. Kroz prethodne rezolucije i e, djelovanje poštovanih članova zastupnika ovaj dom je podsjetio Burundžene da i oni imaju svoju ulogu u ostvarenju održive demokracije i održavanja puta prema razvoju ljudskih prava i regionalne integracije. Nažalost, Burundi je u kritičnom trenutku gdje e, su ugrožena značajna postignuća proteklih godina. Odluka vladajuće stranke da imenuje predsjednika Nukurunziza kao predsjedničkog kandidata e, zapravo je e, promaknula tu ozbiljnu odluku u cijelom društvu. To je nešto o čemu trebamo odmah razgovarati. Europska unija je u zaključcima vijeća vanjskih poslova iz Ožuka dala važnost Aruši akord e, u odnosu na ulogu u građanskom e, ratu. E, sporazum iz Aruše treba se poštivati, osobito treći amandman, odnosno pitanje iz trećeg amandmana se ne smije ignorirati. Dakle, mi trebamo poći putem pomirenja i dijaloga. Visoka predstavnica Mogherine i ja smo ovočeni tim izvješćima o masovnim uhićenjima i nasilju policije i e, no, uključujući usmjereno protiv novinara i aktivista civilnog društva koji su poznati u ovom domu. Prošle godine brojni od vas su se borili za oslobađanje Fjera Klavera bih, e, dakle mi smo e, naravno zabrinuti zbog izvješća da je on uhićen, da ga se zlostavljalo bez ikakvih obrazloženja. Drago mi je da je on sada pušten, da čestitam svim onima koji su radili u njegovom interesu, no i drugi su zadržani ili maltretirani, mučeni u sličnim okolnostima i moramo pozorno pratiti te situacije. Zastrašivanje i maltretiranje branitelja ljudskih prava, mediji, politička oporba i drugi kritički glasovi moraju za okončati tu situaciju. Ja izražavam sučut obiteljima onih koji su umrli ili su ozlijeđeni u tim nemirima. Ja e, zapravo govorim protiv ograničenja slobode medija koji ograničavaju razumijevanje onoga što se događa i izražavanje mišljenja osobito u ovim delikatnim trenucima prije početka izborne kampanje. To može samo potaknuti glasine, promicati frustracije i pojačati tenzije na ulicama ključno je da svi akteri zadrže mir i izbjegavaju provokacije. Istovremeno tijela Burundija trebaju demonstrirati pravo na, odnosno čuvati pravo na mirne demonstracije i uzdržati se upotrebe preko pretjerane sile. Sada bih želio reći nešto o predsjedničkim e, izborima i u Burundiju. Uspješni izbori trebali bi biti naš prvi cilj. Europska unija ne samo da je dala financijsku podršku izborima, već je poslala i promatračku misiju. Taj važni doprinos pokazuje koliko je naša opredjeljenost da ti izbori budu uspješni. No želim vas podsjetiti na ključni element nedavne izjave e, glasnogovornice visoke predstavnice Mogherini, a to je da zastraživanje nasilje, smrti i ozljede, uhićenja branitelja ljudskih prava, ograničenja medija i e, Izbjeglice nemaju mjesta u tom izbornom procesu. Želim vas podsjetiti i na ključnu točku koja je naglašena, koju su naglasila tijela iz Burundija e, i naglasila ih je e, visoka predsjednica Mogherini i e, odnose se i na zaključke vijeća iz ožujka, a to je da nazočnost promatračke misije mora dobiti odgovarajući politički prostor za sve političke aktere. To je temeljni preduvjet naše podrške i jasan element e, bliskog praćenja tih teških okolnosti. Mi ne možemo na te izbore gledati izolirano od našeg partnerstva. E, ugovor iz Kotonua je zapravo osnovan u poštivanju ljudskih prava uz to ne smije biti i nekažnjivosti za one koji su individualno odgovorni za kršenja ljudskih prava. Potrebni su nam koraci kako bi smo osigurali da oni odgovaraju za svoje dijela. Izazov pred Europskom unijom i drugim međunarodnim partnerima Burundija jest da zadržimo produktivni dijalog i potaknemo tijela da potraže konsenzus koji se temelji na eh, konsenzusu čitavog političkog spektra i neovisnog društva. Mi gledamo sve opcije koje su nam na raspolaganju trenutačno sa našim državama članicama razmatramo posljedice trenutačne situacije i moguće aktivnosti e, u okviru sporazuma iz Kotonua. Naravno da ćemo obavijestiti parlament o svemu što smo postigli. Imajući to na umu želim naglasiti da šefovi misija Europske unije su zadnjih nekoliko mjeseci provodili intenzivirani politički dijalog kakav je predviđen u članku 8 ugovora iz Kotonua koji je sklopljen sa tijelima iz Burundija. Kad govorimo o mogućim mjerama, želim naglasiti jednu točku. Europska unija je jedan od e, glavnih razvojnih partnera Burundija i e, naša podrška je ključna kako bismo toj zemlji osigurali bolju priliku da izađe iz situacije strukturne krhkosti ekstremnog siromaštva koje značajno utječe na velike segmente stanovništva te zemlje. S tim ciljom na umu 11 i e, Europski razvojni fond je udvostručen koji je namijenjen za e, Burundi na iznos 432 e, milijuna eura. Razmatrajući sljedeće korake moramo se osredotočiti na iznalaženje rješenja i promicanje pozitivnih promjena koji će omogućiti burunđanima da nastave ispunjavati svoje aspiracije. Ne smijemo povređivati slabe i ranjive i trebali bismo se potruditi da se ta situacija normalizira što je prije moguće. Kao povjerenik za razvoj mi trebamo uravnotežiti našu e, pristup, naš e, e, osobito i e, raspodjelu resursa i suzbijanje represivnih mjera. Želim, radujem se čuti mišljenja zastupnika. Hvala vam. Sada ćemo čuti predstavnike klubova u ime EPP-a minuta i pol Joachim Cela. Gospodine povjereniče, danas smo prije povodne ovdje u parlamentu govorimo, govorili o izbjeglicama koje traže utočište u Europi i e, bilo je onih koji su rekli da se ne smijemo baviti samo time kako spriječiti ta kretanja, već i time što je uzrokovalo da ti ljudi napuste svoje zemlje. U tom smislu je važno da se pozabavimo i situacijom u Burundiju, jer e, od nekoliko, unazad nekoliko dana tamo se doista odvijaju vrlo nasilne e, stvari. E, ljudi bježe, to se širi i na susjedne države, nije to ograničeno samo na Burundi. Stoga ova zemlja koja već desetljećima <clears throat> zapravo izložena takvim e, ratovima i sukobima sada je na velikom testu. U e, šestom mjesecu su predsjednički izbori, e, znači sadašnji predsjednik se želi kandidirati i za treći mandat, a on je uzročnik ove situacije nacionalne države, a i Europska država, Europska unija je ta koja treba poduzeti sve kako bi spriječila novu e, ljudsku katastrofu u toj zemlji. A to je potvrdio i povjerenik Europska unija bi sa svojom promatračkom misijom trebala pokazati e, da e, ne da nije svejedno što će se događati u toj afričkoj zemlji. Hvala kolega Celer. Sljedeći govornik za klub zastupnika socijaldemokrata je gospodin Đani Pitela. Hvala predsjedavajući. Povjereniče, poštovani kolege i kolegice. Klima nasilja, terora i zastrašivanja koja trenutno tjera tisuće ljudi na bijeg iz novog etničkog sukoba u Burindiju e, jako nas zabrinjava. Kao što je nedavno rečeno, predsjednik je ponovno odlučio se kandidirati za treći mandat. Na taj način bi se prekršio dogovor u Aruši i zbog toga bi Burundi mogao se vratiti u prošlost etničkog nasilja. Na taj način bi proces demokratizacije o kojem ste vi govorili bio ništavan. Prije nekoliko tjedana delegacija moga kluba i ja bili smo u području velikih jezera u Burundiju. Razlozi genocida iz 1994. godine još uvijek su nerazjašnjeni. Tamo su još vidljivi ti razlozi. Ne možemo ovako prekrštenih ruku čekati da se stvori novi monstrum u tom području. Moramo odmah djelovati. Visoka predstavnica Mogherini pomno i efikasno prati razvoj događaja i mi vas pozivamo e, na to da vršite daljnji pritisak na predsjednika kako on se ne bi kandidirao za novi mandat. I ja direktno želim poslati apel predsjedniku. Želite li vi gospodine predsjedniče Burundija ostati u, na vlasti bez podrške naroda ili želite postati važan akter u demokratskoj tranziciji vlastite zemlje. Gospodine predsjedniče, ponovno razmislite o tome. Mi kao Europska unija održat ćemo naše obećanje i odigrati našu ulogu. Hvala. Dank, kolega Pitela. Hvala vam kolega Pitela. Sada za europske konzervativce Ana Fetiga. Hvala vam predsjedavajući i zahvaljujem povjereniku. Povjerenik je e, smješten u jednoj o e, ovo je jedna od najmanje stabilnih i najstrašnijih regija u svijetu i mi znamo da tamo postoje građanski ratovi i znamo da ponekad Vidjeli smo zapravo već i opipljive primjere toga u Ruandi i u Demokratskoj republici Kongo. Mi znamo da je e, mir koji je potpisan u sporazumom iza Ruše je vrlo krhak. Naravno imamo velika očekivanja, mi bismo E, vrlo voljeli vidjeti e, dobar razvoj sa predsjedništvom u toj zemlji, no vladajuća stranka je e, odlučila da će predsjednika sadašnjeg imenovati kao kandidata i za treći mandat i naravno da time se krši sporazum i zaruše to je jedan od glavnih elemenata koji su e, pokrenuli čitav taj e, val nasilja i protesta u cijeloj zemlji jer e, podsjeća se i na ono strašno razoblje građanskog rata gospođa Mogherini može računati na podršku moje kluba zastupnika u svim nastojanjima kako bi zajamčila mir u Burundiju jer očito je da trebamo osigurati da čitav izborni proces budi, bude pošten i da se, kako bi zajamčili da će se to dogoditi treba nam odgovarajuća promatračka misija za izbore. ti izbori moraju se odvijati u demokratskom kongresu i to je jedan od najvećih demokratskih testova za zemlju. Hvala. A sada za liberale Hilde Waltmans. Hvala vam predsjedavajući kolege. Ja mislim da kandidatura predsjednika koji je sada na vlasti je e, doista nešto što uzrokuje velike probleme. Ovo je tako krka zemlja. Dakle, Burundi je e, zemlja koja ima mir koji je vrlo nestabilan, vrlo krhak i to će se vrlo lako prelomiti. Brojne zemlje Europe su u prošlosti zatvarale oči pred takvim stvarima, rekle su da možda tamo ima nasilja, ali to je Afrika, ali ovo je šansa da izbjegnemo još jednu eksploziju. Treba o tome razgovarati bez ikakvih tabua jer će u protivnom to biti genocid koji će se dogoditi ako nismo e, pažljivi. Nakon genocida 1994. ja sam otišla u Burundi i vidjela sam tamo ljesove sa tisućama kostiju različiti e, dijelovi fragmentiranih kosti koji pripadaju ženama, djeci e, koji su sjećenim mačetama. Mi doista nešto trebamo učiniti. Meni je krv uzavrela kada pomislim da ćemo samo sjediti i nećemo ništa učiniti. Nije dovoljno debatirati o tome. Naravno da je potrebno debatirati, ali trebamo poduzimati nešto. Naravno, moja sučut svim obiteljima e, žrtava, mi često to kažemo, ali ispričavamo se, no ljudi koji su preživjeli trebaju naše djelovanje, a ne samo naše isprike. Računajte na onda. Hvala, a sada Kristine Bežija u ime Hvala gospodine predsjedavajući. Sporazumi iz Aruše su e, doveli do kraja višegodišnjih e, skuk, sukoba između Hutua i e, Tucija. E, došlo je do prvog predsjednika koji je izabran na drugačiji način u zemlji i do novog ustava. E, sada predsjednik traži treći mandat i samim time se dovodi u pitanje krhka ravnoteža. E, potvrda te odluke od strane kongresa glavne stranke dovela je do prosvjeda, a odgovor je e, represija. Već je došlo do smrtnih slučajeva i ozlijeđenih. Članovi Lige mladih koja je nas na, e, na, na vlasti podržava ovakve e, akcije. Čak i unutar e, strane na vlasti i glasnogovornik stranke i i predsjednik stranke su reagirali. Mnogi ljudi su pobjegli da bi se zaštitili. Europska unija treba uspostaviti ravnotežu, treba pružiti potporu zemlji koja 50% proračuna e, puni vanjskom pomoći. Treba podržati e, izborni proces e, koji ne može opstati ako se ne osigura transparentnost i pravičnost. Europski parlament, Europski, Europska unija treba reći što misli o Burundiju. Treba brzo djelovati kako bi se izbjeglo novo krvoproliće. Hvala. Mm. Sljedeća govornica je Marija Hojbuh, minute i pol za zelene. Srčna hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče imate pravo e, kad ste opisali situaciju u Burundiju i ukazali koliko je krhka ta situacija. Situacija s ljudskim pravima, a ja polazim od toga, čuši vaš govor, da ste vi vrlo kritični e, prema opoziciji tamo. Situacija je doista kritična. Imam konkretna pitanja za vas. Govorili ste o promatračkoj misiji promatračkoj e, povjerenstvu za izbore i da li će to biti povjerenstvo na visokoj razini i koji će biti sastav tog povjerenstva. To je bitno kako bi se dao znak toj vladi. Sljedeće, koje će mjere poduzeti Europska unija kako bi osigurala dobru koordinaciju sa svim međunarodnim misijama, promatračkim misijama za izbore i kako bi se osigurala uloga i podržala uloga civilnog društva u tim izborima, da li je zamišljeno uključiti i civilno društvo pobuđuje i Europska unija e, u slučaju da se izabere ponovni ovaj isti predsjednik, da li se planiraju za zamrznuti sredstva za Burundi. To je nešto o čemu treba jasno raspravljati jer mi imamo jedan instrument da djelujemo na tog predsjednika ne samo riječima nego i dijelima Ako nemate namjere zamrznuti ta sredstva, kako ćete onda osigurati da se ta sredstva svrhovito koriste i da idu na korist stanovništvu, a ne e, da ih vlada na neki drugi način koristi. Ja se pozivam na članak 96 e, ugovora iz Kotonua o suspendiranju e, koji omogućuje suspendiranje takvih odnosa između Europske unije i Burundija. Hvala gospođo Hojbuk. Kolegica Kašetu Kjenge, minuta i pol. Zahvaljujem predsjedavajući. Danas se nalazimo pred velikom odgovornošću. Ne možemo od nje pobjeći. Možemo li zaustaviti masakar koji će možda postati tako velik kao i genocid u Središnjoj Africi? Da, rekla sam genocid. Vrlo često, ako ne izgovaramo tu riječ, gospodine predsjedniče, mi ostajemo prekrštenih ruku pred tragedijom nedužnih osoba. Pierre Nkuruziza traži treći mandat, a to ima teške posljedice za državu. Krše se ljudska prava i ograničavaju se sloboda, izražavanje sloboda tiska. Vlada u Burundiju trenutno to podržava i ja se nadam da će se ponovno otvoriti radijske stanice koje su zatvorene kao RPA. Mi trebamo koordinirati svo moguće djelovanje kako bismo otvorili mirnove pregovore u ovoj državi, čak i uz eventualne individualne sankcije protiv neprijatelja mira. Prije mnogo godina imali smo građanski rat u Burundiju koji se proširio na Ruandu i zbog toga je došlo do najvećih masakara u povijesti. I tada smo rekli da smo bili nemoćni, a danas ne možemo to ponovno reći i general vodeći e, misije UN-a rekao je da bismo na taj način se rukovali sa đavolom. Citiram. Hvala. Grazie mille. Zahvaljujem, a sljedeći govornik minutu i pol, gospođa Mekavan. Zahvaljujem, predsjedavajući povjereniče. Pozdravljam sve ono što ste rekli e, u ime visoke predstavnice. Moramo privesti kraju nasilje i to odmah zato što masivno e, uhićivanje e, novinara ne smije se događati u predizborno vrijeme, a mi moramo nešto poduzeti kako bi se to odmah prekinulo. Moramo dati podršku Burundiju u mirovnom dijalogu koji se mora tamo uspostaviti. Treba razgovarati o e, procesu na miran način. To je predizborni proces. Taj proces je bitan ne samo za Burundi nego za cijelo područje velikih jezera e, koje će biti obuhvaćeno posljedicama u sljedećih 18 mjeseci. Europska unija je povećala pomoć za Burundi a kao predsjednica pripadajućeg odbora želim da nastavimo gledati na Burundi kao država koja surađuje s nama kako bi mogla razvijati dalje gospodarstvo i servise za lokalno stanovništvo. To se ne može postići bez mira i stabilnosti i zato vlada mora čuti naš poziv danas. Tisuće ljudi prelazi granicu i odlazi u Ruandu i u Kongo. Ti ljudi trebaju našu pomoć i povjerenik se to zna. Mi trebamo pomoći Ujedinim narodima ali od vlade Burundija tražimo da ne prekine i ne uništi ono što je učinjeno prethodnih 15 ili 20 godina i da mirovni proces se nastavi i da se vlada ponovno E, pokaže u pravom svjetlu. Minutu i pol, Elena Valenciano. Zahvaljujem. 2011. u Burundiju su se zatvorile mogućnosti za demokratsko sudjelovanje. Predsjednik i vlada su uhitili mnoge osobe i onemogućili su mogućnost uspostave demokratskog sustava Predsjednik Gurunziza je najavio da će se kandidirati treći put i ta njegova odluka, kao što su već rekli kolege i povjerenik, bila bi kršenje sporazuma u Aruši i e, bilo bi protiv duha Ustava Burundija. Ova država ima dramatičnu prošlost, nalazi se u regiji koja ima krhku stabilnost takva e, odluka predsjednika Zize bila bi vrlo teška za sve. E, treba jednostavno tražiti od predsjednika da ponovno promisli o svojoj odluci i treba od vlade zatražiti da otvori mogućnost za političko sudjelovanje, da ponovno otvori radiopostaje koje su zatvorene, da oslobodi političke zatvorenike i da se otvori na, za demokratsko sudjelovanje. Ako to ne bude bilo tako, ako predsjednik ne bude bio ponovno razmislio o svojoj odluci, ako ne bude dao slobode koje su bitne za predizborno vrijeme, Europski parlament neće onda dati podršku predizbornom procesu u Burundiju. Nkuruziza bi trebao jako mnogo um, represije da pobjedi u takvoj predizbornoj kampanji. A sada imamo slobodno javne za riječ. Prvi govornik na minutu, gospodin Kaputo. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Već sam govorio o ovoj vječnici u vezi sa situacijom u Burundiju kad je u siječnju Bob Rugurika uhićen. On je bio novinar i e, voditelj Radio Publika Afriken. Situacija će eskalirati i manifestanti 25. travnja su se sukobili sa snagama i to je bio najgori sukob e, od 2005. godine. Neovisni mediji zadnjih 48 sati doživjeli su potpunu suspenziju vlastitih radioemitiranja. Maison de la Presse, neki od njihovih novinara su uhićeni i predsjednik je nakon dva mandata odlučio sada se ponovno kandidirati za izbore u e, svibnju i krši time članak 96 ustava kojeg on sam promovirao trebamo intervenirati pri vlastima u Burundiju kako bi se našlo demokratsko rješenje i kako ne bi došlo do novog građanskog rata. Narodu treba dati mogućnost slobodnog izražavanja. Hvala. Zahvaljujem na jednu minutu Notis Marijas. Zahvaljujem predsjedavajući. U Burundiju se događaju strašni događaj. Čuli smo o tome nedavno na raspravi. Ja sam govorio o tome već u prošlosti. Govorio sam o progonu gospodinu Nugurike. Moramo paziti na to da se konflikt iz prošlosti ne ponavlja, da se država ne vrati na e, genocid 1994. E, godine. Međutim, Guru Nziza kao predsjednik pokušao se kandidirati za treći mandat i zbog toga je došlo do nasilja i do teških reakcija i represije države. Moramo zaustaviti tu represiju i sloboda tiska mora se ponovno eh, dati novinarima. 20.000 tisuća prognanika trenutno bježi u Kongo i Ruandu. Trebamo biti vrlo pozorni i moglo bi doći čak do povećanja broja izbjeglica. Na jednu minutu gospodin Ivan Jakučić. Danke, prezident. Stojimo pred eh, jednim novim ratom

Zahvaljujem predsjedavajući. Nažalost, ponovno po enti put govorimo o Burundiju. Moramo konstatirati da je došlo do rupture s demokracijom. E, prekršeni su dogovori za ruše iz 2000. godine. Došlo je do neustavnog kandidiranja predsjednika Nkuru Azize. Kandidatura je, kao što ja mislim, kao što mnogi u ovoj vječnici misle, nešto što pokazuje nedostatak odgovornosti u politici, nego i e, pokazuje to da je netko privržen svojoj fotelji i moći. Trenutno se događaju veliki događaj nasilja i mnogi građani bježe u susjedne države. To nam pokazuje koliko je važno da mi Karovska unija zadržimo čvrstu liniju i da vršimo pritisak kako bi predsjednik shvatio da ova kandidatura nije prikladna i da bi mogla državu ponovno odvesti u genocid iz 1994. godine. Nadamo se da možemo prevenirati katastrofu prije nego što se ona ponovno dogodi. Nadamo se da će se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se takva ponovna katastrofa izbjegla. Zahvaljujem. A sada se vraćamo e, na gospodina Mimicu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani zastupnici. Ovo je bila vrlo, razmjena, vrlo važna razmjena mišljenja. Zahvaljujem na jasnoći vaših izlaganja. Što se tiče naše observacije izbora, moram reći da mi se koordiniramo na terenu i u središnjici. U Burundiju surađujemo sa e, promatračima iz UN-a i sa predstavnicima Afričke unije i nastavit ćemo na tom putu. Iz ove rasprave zaključujem tri stvari. Kao prvo, to da imamo podršku ove vijećnice u e, promoviranju svih rješenja prema sporazuma iz Kotonua ako se situacija ne bude riješila potrebna je pažnja za e, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Kao drugo zaključujem da imamo odgovornost u odnosu na Burunđane, moramo ih zaštitati od e, povećanja rizika u humanitarnom i gospodarskom području i moramo to stvarno imati na umu. Kao treće zaključujem to da dok e, mi želimo e, izborima dati podršku svim sredstvima koje imamo na raspolaganju, moramo i vladi u Burundiju reći e, što za nas znače ovi događaji koji se sada događaju i što će to značiti za budućnost. Želim zadržati konstruktivan dijalog s vama i to je dio e, uloge parlamenta da e, ovako važno pitanje ostane vrlo visoko na dnevnom redu. Zahvaljujem povjereniče. Time